parlamenta. Prelazimo sada na današnji dnevni red. 7. ruja je konferencija predsjednika usvojila e, konačan nacrt dnevnog reda koji je podijeljen. Nisam zaprimio nikakav prijedlog za izmjenu konačnog nacrta dnevnog reda. Budući da takvih prigovora nema, smatram ga usvojenim na način na koji